Molim vas da zauzmete svoja mjesta. Meine sehr geehrten Poštovane dame i gospodo, prije dva dana E, došlo je do strašnog potresa u Nepalu. U ovom trenutku